E, vi ste, gospodine povjereniče, odgovorni za zdravlje i sigurnost hrane, među ostalima i ja vas želim pozdraviti srdačno u našem krugu. Drago nam je što ste došli. U okvirnom ugovoru odnosa između Europskog parlamenta i Europske komisije zapisano je da e, vodimo strukturiranu raspravu, strukturiran dijalog. Upravo ovakav dijalog ćemo voditi s povjernikom. Ovo razmjena, ova razmjena gledišta za nas je uistinu prilika kako bismo e, upoznali se i procijenili djelatnosti komisije ne samo tekuće godine 2016. već e, možemo isto tako analizirati i radni program komisije za 2017. godinu. Drago nam je što nam se pruža e, mogućnost e, raspravljati s vama. Ja bih sada predložio da na prvom mjestu riječ uzme povjerenik Dakle, vi biste imali uvodnu riječ, uvešćete nas u tematiku. Nakon toga će koordinatori odbora postaviti pitanje. Ja bih predložio da svaki koordinator ima mogućnost uzeti riječ za tri minute. Potom će gospodin Andriju Kajtis odgovoriti na postavljena pitanja, a potom bi ostali članovi odbora imali mogućnost dati pitanje. Mislim da možemo upravo ovim putem postupiti. Malo kasnimo u našem programu, ali evo, gospodine povjereniče, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, štovani zastupnici. Godina dana, gotovo godinu dana je prošlo od kada sam vas prvi puta susreo eh, na eh, strukturiranom dijalogu. Zaista mi je drago što imam mogućnost doći pred vaš odbor i to još jednom u ovom sastavu ja bih volio da je kontekst pozitivni Europa, a poglavito poljoprivrednice u ovom trenucima prolaze kroz izuzetno teška vremena međutim osobno sam uvjeren da moramo stajati jedinstveni i djelovati zajednički. Sjetit ćete se da sam prošle godine postavio i predstavio prioritete za čitav moj mandat ove godine bih se želio obratiti i e, vezano uz e, održivu poljoprivredu, vezano uz zdravu hranu i sigurnost hrane. Ja bih istaknuo pet ključnih momenata kako bih dozvolio da razmjenom naših e, pitanja i odgovora obradimo što više tema. Dozvolite da vezano uz mikrobiološku rezistenciju i mikrobe. Vi znate da imamo petogodišnji akcijski plan kako bismo suzbili mikrobiološku rezistenciju. E, zasnovana je na jedinstvenom zdravstvenom sustavu, a isto tako je trenutno u daljem razmatranju Konačni rezultati očekuje se i iduće godine. Interim e, rezultati su e, prezentirani na konferenciju u pametno i mudro služenje e, mikro, e, dakle, antibioticima je ključ svega. Što se tiče medicine, odnosno zdravlja životinja, su izuzetno važni kameni temeljci u suzbijanju e, dakle, mikrobiološke rezistencije. Dozvolite da kažem nekoliko riječi o usprko s velikom napretku još više toga valja učiniti i vezano u same prakse za podržavanje ovog odbora u tom pogledu e, suzbijanje dakle dobrobiti životinja i suzbijanje e, bolesti e, životinja velik su doprinos u održivom razvoju poljoprivrednog sektora. E, valjalo bi isto tako naprijediti instrumente vezano uz kontrolu izbijanja bolesti životinja te u zakonodavstvo prilagoditi s tim u vezi. U proteklih desetljeća je učinjeno mnogo e, i uspješno je suzbijano isto tako u e, dakle, suzbijanju e, raznih zaraza, poglavito u području peradarstva. Jedan od mogućih komisijnih predloga je isto tako bilo delimitiranje područja vezano uz ograničenja. Francuska nacionalna strategija kao i e, mjere Europske unije za suzbijanje e, koje ima kao cilj e, održivu proizvodnju. Nadamo se da će se ovo ostvariti vrlo brzo. Što se tiče zaštite bilja u području održive poljoprivrede, krećemo se prema zaštiti e, samih poljoprivrednih proizvoda, e, osigurani isto tako i zdravlja, e, dakle bilja, povezano sa e, proizvodima koji se nađu na tržištu te maksimalni reziduje koji e, su vrlo visoki na dnevnom redu agende komisije. Započet ćemo s ovim programima ove godine. Sami proizvodi za zaštitu bilja moraju se proizvoditi na održivi način, a bez kemijskih metoda, biološkim kontrolama i isto tako proizvodnjom niskog rizika gdje god je to moguće. Komisija će uskoro predstaviti izvješće o nacionalnim planovima kako bi se identificirali najbolje prakse i najbolje moguće e, poboljšanja u tom pogledu. Dozvolite da još e, u konačni kažem nešto o kontroverziji. Glifosat e, bez presedana je rasprava o tome da li se glifosat treba zadržati na tržištu ili ne. Vrlo pažljivo sam slušao zabrinutosti, čuo zabrinute riječi, e, isto tako i predstavnika ovog institucije e, nedostatak transparentnosti europskih procesa, najčešće zbog toga što samo donosimo skraćena izvješća, a ne i sveukupnost podataka vrlo sam osjetljiv e, prema svim izrečenim bojaznima. Zbog toga ću zamoliti da se e, objave svi podaci koji stoje na raspolaganju. Mislim da je to u sve obostranom interesu. trećeg rasprave su vođene sa članicama koje će nastaviti u tom polju. Dozvolite da budem jasan, komisija će donijeti samo odluku E, ako će imati široku podršku i samo u tom slučaju. Mi ćemo vidjeti i nastaviti naše rasprave. Sanitarne i fitosanitarne mjere i TTIP Održavanje e, održivo poljoprivredi unutar TTIP-a i drugih e, dakle, sporazuma koji su u tijeku ne želim ignorirati izazove pred kojima se nalazimo, ali dozvolite da budem optimističan vezano uz mogućnosti koje TTIP nudi, kao što smo imali dobre vijesti koje smo nedavno primili. Prvo, dogovorili smo da sa Sjedinim američkim državama e, trgujemo sa e, školjkašima mekušcima treća država članica koja je postala e, država koja može izvoziti govedinu u SAD, to je Ujedinjena kraljevina i isto tako e, pristup tržištu u područjima koje do sad nismo imali. To su koraci u dobrom smjeru ravnopravni pristup tržištu SAD-a je konačni cilj. SAD će Europsku uniju tretirati kao jedinstveno tržište. Ja ću nastaviti pratiti ovaj cilj u svakom pogledu. U konačnici što se tiče trgovinskih sporazuma nekoliko riječi o sanitarnim i fitosanim proizvodima koje je nametnula Rusija vezano uz embargo, ruski embargo. Mislimo da ova embargo ima političku motivaciju i da nema nikakvih tehničkih opravdanja. Komisija je e, analizirala ovo isto tako sa mjerama svjetske trgovinske organizacije. Uvjereni smo da naša argumentacija će prevagnuti u raspravi. Što se tiče izvješća sa panela, očekuju se rezultati u lipnju zbog svemu e, otvoreni smo za konstruktivno rješenje i to je ono što smo prenijeli i ruskoj strani. Poštovani predsjedniče, poštovani članovi, ako želimo osigurati da sljedeće generaciju budu u prednosti vezano uz sigurnost hrane i zdrave hrane prema održivoj poljoprivredi, svakako nas taj put vodi u tom smjeru. Vezano uz održivost poljoprivrednog sektora moramo u svakom slučaju i poljoprivrednike u e, borbi protiv antimikrobne rezistencije, isto tako i vezano uz sve bolesti, vezano uz dakle isto tako korištenje pesticida, te isto tako promovirati naše sanitarne i fitosanitarne standarde u kontekstu e, pregovora u okviru TTIP-a ja sam samo nekoliko tema nadotaknuo vezano uz pitanje vašeg odbora, ali veselim se čuti vaše mišljenje, a isto tako i sve ostale teme koje želite dodati. Gospodine predsjedniče, hvala vam. Ja sam spreman čuti sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospodine povjereniče. Hvala na ovo sveobuhvatnoj prikazu problematike, kao što sam u samom početku bio kazao. Prvo će riječ uzeti koordinatori koji imaju po tri minute svatko. Hvala gospodine predsjedniče, hvala lijepo gospodine povjereniče što ste našli vremena da dođete k nama u odbor. Hvala lijepo i na vašim izlaganjima. Ja bih e, želio samo stihijski nabaciti neke teme. Što se tiče antibiotske, antimikrobne rezistencije, tu imamo pravila i e, što se tiče samih registracije, što se tiče registracije, ali bih vas isto tako molio da se isto tako i neke propisi i na području humane medicine e, učine u tom smjeru jer previše se naglaska stavlja na antibiotike u poljoprivredne želim umanjivati značaj ove teme međutim i u humanoj medicini postoji problem prekomjernog korištenja e, dakle lijekova odnosno antibiotika što se tiče e, ostalih tema, moramo imati transgraničnu suradnju što se tiče glifosfata i zaštite bilja. Tu je moja molba da se E, sve zasniva na znanstvenoj e, osnovi, to jest da odluke ne budu ideološki obojeni. A kod mene se rađa dojam da kada je riječ o glifosatu i jedan veliki koncern koji uopće nema više interese na, e, dakle, zbog toga što je patent iscurio, mislim da, evo, akcija koja je u tijeku i u slučaju drugih nekih preparata doživio sam sličnu raspravu i mislim da doista bismo trebali pokušati se zadržati na znanstvenoj razini. Hvala lijepo što ste dotakli i temu TTIP-a. Tu također moramo paziti da naši standardi i zaštite okoliša i zaštite e, životinja bude svakako kao tema. Mi ćemo naravno raspraviti još i o temi ttip kasnije. Hvala vam lijepa što ste došli i puno uspjeha vam želim i nadalje u vašem radu. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem povjereniče što ste danas ovdje s nama, zahvaljujem vam na vašem izlaganju. Evo imam e, dva pitanja koja sam ja htio naglasiti. Prvo, znači, otpornost na antibiotike. Vi ste rekli da je to ozbiljan problem. Mi smo na ovom odboru već e, imali ih jako puno izvješća na vlastitu inicijativu te potakli čitav niz važnih aktivnosti vezano uz tu temu. To ovisi također i o e, vrsti hrane koju dajemo našim životinjama, posebice kada govorimo o proizvodnji peradi. E, to je problem koji se tiče te skromne, skromnih energetskih kapaciteta kada e, govorimo o e, porcijama hrane za životinje, a to je da koristimo znači proteine niske cijene koje još uvijek možemo koristiti i također razne vrste nespecifičnih brašna, a to je nešto što je još uvijek tabu i s čim se još nismo suočili sa znanstvenog stajališta. Kada govorimo o e, preživačima i kada govorimo o uzgoju peradi, zapravo imamo problem sa tom niskom energetskom, e, niskom energetskom hranom i što zapravo e, povećava potrebu za korištenjem antibiotika. Kao što je rekao kolega Des, ako nešto čini zlo, ako nešto štetno, onda moramo zabraniti tu upotrebu i parlament je već puno puta izrazio svoje stajalište, ali moramo imati podršku, moramo imati pozadinu tih ozbiljnih znanstvenih istraživanja, ne možemo donositi odluke na temelju samo osjećaja da je nešto štetno, na temelju emocija. Ne, želimo donositi odluke na temelju znanstvenih analiza. I danas ono što tražimo od komisije, od odbora eh, i od komisije je da nam eh, proslijede znanstvene analize o tome je li glifozat odgovoran ili ne za neke probleme eh, o kojima govori današnji, o kojima govore današnji mediji. Evo, o tome bih htio da mi razjasnite kakva je situacija. Hvala. Dziękuję pan Nikolson. Hvala lijepa, gospodin Nikolson. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Kada je e, riječ o svemu, danas ćemo raspraviti o vama sigurno i teme e, masevan problem u Ujedinjenoj kraljevini, a isto tako moramo kazati ne bi li bilo bolje da imamo implementaciju sve ono što imamo sada prije nego što uvodimo novu legislativu prije nego što ćemo još više opteretiti e, ne bi li bilo u interesu zvezano uz zdravlje životinje da sve ono što imamo sada na snazi E, već implementiramo i da provjerimo da li je implementirano. Vezano uz e, krizu u poljoprivrednom sektoru, e, nove mjere, ako već one postojeće koje nismo u cijelosti implementirali. Ako ne možete danas odgovoriti, možda biste nam mogli odgovoriti da li sve članice Europske unije imaju odgovarajuće standarde vezano uz vezano uz dakle peradarstvo i uvjete koji su apsolutno neprihvatljivi na nekim tržištima. Vi ste govorili o TTIP-u, spomenuli ste TTIP, sigurno ovaj segment se tiče velikog broja ljudi. Svi znamo da unutar evropskog konteksta naši visoki standardi vezano uz dobrobit životinja, a isto tako e, želimo zadržati te visoke standarde Isto tako znamo da SAD nema ovako visoko postavljene standarde. Mnogi sektori e, su zabrinuti da će se ti tipu progledati kroz prste i da će oni sa svojim proizvodima naprosto preplaviti naše tržište. E, hrana koja je provedena sa puno nižim startima, a nama je potrebno upravo jamstvo da će se ispunjavati standardi vezano uz mječne proizvode i e, dakle proizvodnju jaja i tako dalje. Ako smijem još dodati ja osobno sam mišljenja da TTIP nije nešto što će se dogoditi na kratki rok vezano uz političku situaciju u SAT u Mene daleko više brine što će se dogoditi na tržištama općenito. Da li s tim u vezi imate bilo kakvo promišljanje, kako ćete obraniti EU, e dakle, i od napada iz drugih država, prema mom mišljenju, i tamo nisu isti e, standardni. Kada govorimo o brazilskom govedu i kada Europski parlament, e, kada bi brazilska goveda imala isti standard kao europska goveda. I zaista nećemo dozvoliti da se europsko govedarstvo uništi na bilo koji način, kroz bilo kakve pregovore, u bilo kojem dijelu svijeta svijeta i zaista sam mišljeno da želimo vidjeti naše govedarstvo u svim e, pregovorima koji se tiču bilo kojih trgovinskih sporazuma. Hvala vam. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Četiri točke, ovo ste prva točka vezana uz antibiotike, to je nešto jako važno, gdje možemo učiniti nešto ako procjene su da se antibiotici u 30 godina 67% i van Evropske unije povećana upotreba antibiotika. E, izuzetno je važno da je, vidimo da vezano uz humanu konzumaciju, e, ljudi su često dezinformirani, koriste e, antibiotike samo u slučaju prehlada, jako puno valja još učiniti u tom segmentu, a kada se tiče veterinarskog antibiotika, zaista je potrebno da na unutarnjem tržištu, da u nekim državama članicama mora investirati u dakle uzgoj životinja, a s druge strane postoje države koje mogu prikrivati svoje uvjete e, upotrebe antibiotika. Što se tiče E, bolesti životinja, to je dobra točka i zaista sam zabrinut vezano uz proračunska sredstva. Deđe Sante 2,8 milijardi eura stoje na raspolaganju za idućih sedam godina i to za financiranje e, e, izbijanja e, bilo koje vrste epidemije. To zvuči puno, međutim ako pogledamo e, vezano uz Veliku Britaniju i e, izbijanje epidemije, moramo znati da je to daleko više. Moramo imati schematiku i mislim da nam predstoje zasigurno kriza a ne smijemo se naći u situaciji da u proračunu nemamo sredstava. Što se tiče proizvoda zaštitu bilja, izuzetno je važno da bismo trebali svakako promovirati razvoj novih proizvoda, prije svega kada je i riječ o integraciji najboljih e, mogućih e, načina upravljanja. Što se tiče zahtjeva novih e, proizvoda za zaštitu bilja PPP koji su niskog rizika morale bi se puno lakše dopustiti poljoprivrednicima da ih koriste kako bi se suzbija E, epidemije. Da li komisija može planirati i vidjeti mogućnosti za jednostavniju proceduru? A na kraju želio bih e, podopreti vezano uz kružno gospodarstvo, zaista je puno proteina na raspolaganju vezano uz proizvodnje, a to je isto tako jedan visoko kvalitetan protein koji se može koristiti i za e, uperadarstvu e, kojima treba izvor životinskih e, proteina. Da li postoji bilo kakvo kretanje? Naravno da moramo imati dovoljno sigurnosti kontrolnih sustava kako ne bi došlo do kanibalizacije, ali bi vas zaista zamolio da nam odgovorite da li možemo e, da li e, u perdarstvu se može koristiti i svinjetine i vice versa kako bismo spriječili uvoz soje i kako bismo zaista mogli ponovno upotrijebiti proteinske resurse koji nam stoji na raspolaganju, a sve ono što se koristi i u ljudskoj prehrani ovdje se nalazi u lancu i zaista bi bilo pitanje zašto ne bismo to koristili u prehrani životinja. Gospođa Sandra. Eh, Zahvaljujem predsjedatelju. Ja ću također ponoviti ona pitanja koja sam postavila na prethodnom sastanku, ali ću to primijeniti na ove stvari o kojima sada razgovaramo, a to su pitanja koje imaju i tekako veze sa zdravljem osoba i sa zdravljem našeg okoliša. Kada govorimo o antibioticima, kada govorimo o e, pesticidima, e, nismo o njima govorili, ali kada govorimo o transgenetskim organizmima, dakle, ja mislim da bismo prije svega trebali se usmjeriti na načelo predostrožnosti. Zašto? To je nešto što moramo primjenjivati kada je toliko toga što nam ukazuje da sve to e, navodno ne šteti zdravlju. A ovdje govorimo da su zapravo te analize u rukama laboratorija i industrije jer e, sve te tvrtke na tržištu plaćaju ta istraživanja. I ono što sam mog stajališta smatram da je iznimno važno i što moramo što prije napraviti, a to je da provedemo neovisno javno istraživanje koje će isključivo odgovarati na pitanja koja su vezana uz očuvanje zdravlja i očuvanje okoliša. I e, u, e, kada govorimo o etici industrija, ja u to ne vjerujem. To se stalno potvrđuje iz dana u dan. Također bih htjela ponoviti pitanja koja su ostala još u zraku sa proteklog sastanka na kojem ste bili. A to je koji su e, sporazumi koji su postignuti sa SAD-om po pitanju stavljanja na tržište školjkaša i također što protustranka e, je ta koja će dati Europskoj uniji u zamjenu. Dakle, ja ću se osvrnuti na ono što ste vi prokomentirali vezano uz te pregovore sa SAD-om, ali bih htjela da mi to još pojasnite. Što se tiče mliječnih proizvoda, želim vas podsjetiti da e, sam evo već to e, prokomentirala i na prošlom sastanku, no htjela bih znati u kojoj E, fazi je trenutno taj konsenzus koji je postignut na stručnoj razini i također koje je stajalište Europske unije po tom pitanju. Hvala. Ja, Gospodine povjereniče, hvala vam što ste došli. Da li vas je odluka država članica vezano uz glifosate iznenadila, a znači da ne bude neograničena za idućih 15 godina i da li ćete podastrijeti jedan novi prijedlog, jer zaista mislim da kada se ovdje govori o znanosti, znanost postoji dvostrana znanost, kritična znanost koja kaže glifosat nije bezopasan, a EFSA primjerice ne možemo reći da imamo neznanstvene priloge. Imamo dva različita znanstvena pristupa i čudi me što je komisija kazala 15 godina bez ograničenja a sada biste imali zaista priliku da promislite još jednom o tome ili da pričekate e, procjenu eha kako bi se mogla zapodjenuti rasprava, a ne samo ovako dati odabrenje bez ikakvih ograničenja. Mislim da je to bilo potpuno neprimjereno u ovoj jednoj doista vrlo ozbiljnoj raspravi. Što se tiče antibiotike, mnogi su već postavili pitanje da li će komisija, kao što je parlament to tražio, predstaviti e, popis e, rezervnih antibiotika koji se ne bi smjeli koristiti u poljoprivrednom sektoru. To je izuzetno dvojbeno što će se u budućnosti moći koristiti, a što ne, da li ćete s tim u vezi poduzeti nešto. Zaštita životinja, mi smo sada vidjeli u jednom njemačkim novinama veliko izvješće o nemogućim uvjetima transporta životinja, živih životinja iz Europe u Tursku, a isto tako nevjerojatni okolnosti u kojima se to odvija i na bugarskoj granici. Ovo je poznato komisiji, znaju to i članice, zašto se tu ništa ne čini, jer se tu krše sva europska pravila i usprko svemu tome i dalje naravno imamo jednu nevjerodostojnost koja se ovime pokazuje. S tim u vezi kako može biti da se daju eksportni zajmovi Ukrajini gdje se izgrađuju kapaciteti koji ne odgovaraju našim standardama i ponovo se vrši reimport istih životinja. Pa ne može biti da našim poljoprivrednicima nalažemo visoke standarde, a za druge koji eto isporučuju robu Europsku uniju i naravno da ne smijemo to eksportnim kreditiranjem još i podupirati. Još nešto, možete li dodati još koju rečenicu vezano o ksilelu? E, je, kakvo je tu stanje stvari sa suzbijanjem, da li imamo određene napretke ili moramo rešeniti s time da će tu i dalje doći do katastrofalne situacija. Toliko s moje strane. Hvala. Predsjedatelju, ispričavam sam e, što sam zakasnio, zadržali su me. Samo bih e, htio nekoliko riječi reći. Što se tiče herbicida, glifosat, on je ključan za poljoprivredu, za šumarstvo i tako dalje. Dakle, radi se o jako važnom materijalu. Ako razmatrate njegovu zabranu, onda bismo trebali vidjeti što vi još namjeravate e, zabraniti. Dakle, e, iz dva razloga ga želite zabraniti. S jedne strane je toksičnost, a s druge strane je potencijalni e, kancerogeni učinak. Što je toksičnije od glifozata? Pa, na primjer, kafein koji svaki dan pijemo, koji je puno toksičniji od glifozata. Pa onda alkohol koji mnogi od nas piju, to je također puno toksičnije od glifozata. Neko je napisao da je E, pesticid koji koriste e, ekološki proizvođači je također puno toksičniji. Dakle, ako želite uzeti kriterij toksičnosti, onda će to dovesti do toga da ćemo mi biti licemjerni ljudi koji zapravo ne smiju piti alkohol, to koji smiju piti alkohol, koji smiju piti kavu, ali isto tako ne smiju koristiti ovaj pesticid razno razne svjetske organizacije su rekle da je moguće ovaj pesticid kancerogen, ali što još spada u tu kategoriju koji su potencijalno kancerogeni, kao na primjer rad u noćnim smjenama, što je očito opasna aktivnost, onda je kancerogena aktivnost i rezanje ljudske kosta. Još nešto je jako zanimljivo. Mate, dakle čaj, argentinski čaj je također navodno potencijalno kancerogen. Sve je to u toj kategoriji koju su svjetske organizacije opisale kao kancerogene. Dakle, ako kažete da je glifozat zločesti, grozan, ja vam mogu reći da je on došao sredinom 70. godina i ja znam koje je značajne stvari, kojim je značajnim stvarima rezultirao u poljoprivredi. Htio bih također nešto reći o biopesticidima. Znate li da je Afrika ispred nas u tom pitanju? Ukazujete u mene prstom. Što to znači? Ili u, nekoga ili u nekog drugog u redu. Dakle, Evropska unija želi deregulirati biopesticide kako bismo kako bismo zapravo bili na istoj razini s Afrikom, ne možemo dozvoliti da ona bude ispred nas. sada bi to trebalo doista prepustiti državama članicama. One koji, one žele koristiti biopesticide super, one koje ne žele neka ne žele. bilo je riječi i o proteinima i o izvoru proteina. Dakle, E, riječ je o koštenom brašnu i vi ste govorili da su to proteini životinskog podrijetla. Insekti ne ulaze u regulaciju o klaonicama, a insekti su također izvori proteina. I napokon Martine moram reći da te podupirem što se tiče transporta živih životinja iako se vrlo često ne slažemo odvratno je to što se događa, i mislim da se europska unija treba sramiti nekih stvari koje se događaju u vezi s tim pitanjem hvala Da. Tako smo sada završili prvi krug pitanja koordinatora i sada bih e, rado zamolio povjerenika da uzme riječ, a nakon toga bi zastupnici dobili priliku za postavljanje pitanja. Hvala lijepo. Želim reći sljedeće. Ponekad koordinatori e, postavljaju ista pitanja kao što je antimikrobna otpornost ili glifozat ili TTIP, ali prije svega krenut ću se općenitog stajališta, a onda ću krenuti u e, specifična pitanja koja su postavljena. Kada je riječ o antimikrobnoj otpornosti, kao što dobro znate, ja sam za oboje, i za ljudsku stranu i veterinarsku stranu. Treba obje se gledati. Dakle, spreman sam pozvati ljude i iz jednog sektora i iz drugog sektora, ali i ljude i iz okolišnog sektora, budući da vidim jako puno komponenti u tom pitanju. Vi ste govorili o zloporabi ili prevelikoj uporabi antibiotika u ovom ljudskom dijelu, ljudskom sektoru. To je točno. I vidimo da se u nekim zemljama pojavljuje upravo taj fenomen pretjerane upotrebe antibiotika ali isto tako moramo uzeti u obzir i mogućnost korištenja antibiotika na veterinarskoj strani što se tiče mojeg današnjeg stajališta jest mislim da bi trebalo stvoriti jednu širu platformu pozvati sve aktere i bilo mi je veliko zadovoljstvo prisustvovati na nizozemskoj konferenciji gdje su bili i ministri poljoprivrede i ministri za, zdravstvo i to je bio doista bio sjajan primjer kako možemo iskoristiti zdravstvo kroz više sektora i raspravljati o tome kroz više sektora. Naravno, moramo voditi računa o onome što govore znanstvenici. Gospodin Dat je govorio o pristupu koji se temelji na znanstveni, to je jasno. Treba nam također jasna metodologija kako bismo izračunali korištenje i pretjerano korištenje antibiotika u oba sektora. Dakle, potrebna nam je jedinstvena metodologija, potreban nam je jedinstveni sustav nadzora i potrebno je također poboljšati naše pravne instrumente kada je riječ o ljekovitoj hrani za životinje um, o e, lijekovima za životinje također treba e, ove smjernice e, poboljšati i treba evaluirati plan za otpornost na antibiotike koji uskoro ističe U lipnju ćemo predstaviti naše krajnje rezultate pa ćemo vidjeti kako dalje napredovati s obzirom na to pitanje. Doći ćemo do zaključaka vijeća, imat ćemo zaključke vijeća i mislim da će Europska unija biti najbolje mjesto gdje se može poboljšati kontrola korištenja antibiotika. Također e, želim e, usmjeriti vašu pozornost na okolišna pitanja. U nekim slučajevima kada se proizvodi ljekovita hrana za životinje, to se odnosi i na okolišnu situaciju, odnosno trebamo biti oprezni. i razmotriti kakva bi nam metodologija mogla biti korisna za učinak na okoliš učinak antibiotika na okoliš. Također treba voditi računa i o tome kada vodimo kada, kad vodimo međunarodnu raspravu i međunarodne dogovore, budući da sam na primjer razgovarao o tome sa kineskim vlastima, sa brazilskim ministrima, također sam bio u SAD-u i tada su se također postavila ova pitanja. Također su se postavila ta pitanja na razini pregovora TTIP-a, odnosno želimo poduprijeti i potaknuti SAD da bude jako aktivan i želimo pokazati kako će i SAD i Europska unija biti vrlo aktivni po pitanju antimikrobne otpornosti. Dakle, što se tiče e, hrane, ljekovite hrane za životinje i veterinarskih lijekova, znate da ja to stalno pratim. Mi smo spremni promicati bolji intersektorski, međusektorski dijalog u državama članicama. Želimo stvoriti jednu mrežu mrežu s državama članicama kako bismo daljnje promicali istraživanje i razvoj vezano za antibiotike i za lijekove i želimo naravno doprinijeti našim globalnim naporima u tom smislu. Kada je riječ o TTIP-u, ja vam mogu potvrditi da pregovori o sanitarnom i fitosanitarnom poglavlju dobro idu. Sretan sam što postoji napredak u tom poglavlju kao što sam puno puta rekao, naši se standardi moraju poštivati. Kroz TTIP vidim mogućnost za poboljšanje e, trgovinskih odnosa sa SAD-om kada je riječ o poljoprivrednim proizvodima. Kao što znate, TTIP, bit TTIP-a nije standard sigurnosti hrane. Mi nećemo u okviru ovih pregovora raspravljati o našem standardu prehrambene sigurnosti, odnosno sigurnosti same hrane. Vrlo je jasno, kristalno je jasno da mi naše standarde u tom, u tom području moramo poštivati naše zakonodavne mehanizme naše instrumente e, evaluacije. Dakle, u našim je rukama da ojačamo naše kapacitete, ali apsolutno ne dolazi u obzir da se ovi standardi dovedu u pitanje kroz pregovore sa SAD-om. Jako je važno shvatiti da je najteže pitanje najteže je od SAD-a postići da Europsku uniju doživi kao jedan entitet. I sanitarne i fitosanitarne mjere su instrument eh, da guramo u tom smjeru. Kao što znate, danas postoji velika asimetrija. SAD izvozi svoju robu u Europsku uniju u svih 28 država članica, a mi nemamo šanse da budemo u, istom, u istoj poziciji. Ako Nizozemska ili Litva ili Irska imaju pravo izvoziti govedinu, neke druge države nemaju takvu mogućnost. Dakle, tu postoji asimetrija. I vrlo je opasna takva asimetrija za nas. Kada je riječ o kon konkretnim pitanjima vezanim za TTIP. Vi ste e, spomenuli e, životinsko brašno i školjkaše. Naime, SAD i Europska unija prošlog studenog dogovorili su se da će njihovi sustavi E, sustavi zdravstvene sigurnosti za proizvodnju školjkaša biti ekvivalentni. Dakle, imamo ekvivalentnost sustava e, sigurnosti hrane e, i to je vrlo jako važno pitanje. S obje strane dogovorili smo se da ćemo imati ekvivalentne sustave i rezultat Sada treba zapravo samo pokazati tu uzajamnu ekvivalentnost Dakle, mi očekujemo samo ekvivalentnost. Ne ustupamo ništa. Ono što očekujemo jednostavno je da se otvore vrata s obje strane za uvoz i izvoz školjkaša, odnosno srodnih proizvoda. Kada je riječ o mlijeku, kao što znate, tri pilot države, Francuska, Nizozemska i Irska, Eh, bile su predmetom eh, revizije eh, FSA, američkog FSA i mi sada čekamo rezultate tog te revizije. Od, od vlasti SAD-a dobili smo informacije o napretku po tom pitanju i oni su svjesni velikog interesa europskih dionika za rezultate. To je pitanje više puta spomenuto na sastancima koje sam vodio u SAD-u sa visokim razgovorima s visokim dužnostnicima SAD-a. I sada čekamo rezultate te revizije s njihove strane i naravno da će to pitanje i dalje ostati vrlo aktualno. Ali uzajamnost, ekvivalentnost, to je temeljno načelo za obje strane kada je riječ o regulatornim pitanjima. Bilo je postavljeno i pitanje vezano za ksilelu, fastidiozu. Trenutačno imam sastanke sa francuskim i italijanskim ministrima, mi želimo nadzirati ovu situaciju i želimo vidjeti kako ići naprijed jer e, znamo od Talijana da oni imaju problema sa sudskom odlukom u regiji Apulija i jednostavno su prestali uvoditi nužne mjere zbog te sudske presude no e, čekamo za nekoliko mjeseci konačnu odluku suda Europske unije, ali e, trenutačno smo mi ti koji moraju voditi kontrolu. E, iz 2015. godine dobili smo rezultate e, i došli smo do zaključka da je Xylella prisutna u Provansi, na Korzici, u Apuliji. E, komisija će prilagoditi e, svoje mjere. Uvijek će, uzimati u obzir na koji način se pojava ksilele razvija. Radit će na tome da iskorijeni ovu bakteriju i činiti sve u interesu, najboljem interesu Europske unije. Moja je ideja organizirati sastanak na visokoj razini. Želio bih pozvati ministre iz država članica Mediterana, dakle Cipar, Malta, Hrvatska, Slovenija, Francuska, Španjolska, Italija. I želio bih s njima raspravljati o tim pitanjima, odnosno vidjeti na koji način se nositi sa pojavom ksilele. Ali kao što rekoh, najprije moramo pričekati konačnu presudu suda Europske unije, jer to je doista u ovom trenutku od ključne važnosti. Neki su govorili i o glifozatu. Želim reći sljedeće. Gospodin Hojsling spomenuo je dva tijela, EFSA i AIAC. Ali želim reći sljedeće. Na razini svjetske zdravstvene organizacije imamo zajednički odbor za praćenje pesticida. To je također jedno tijelo koje je procjenjivalo situaciju sa glifozatima i njihovo je mišljenje bilo drukčije od mišljenja IARC-a. Moje je mišljenje sklonije mišljenju EFSI. Dakle, imamo nekoliko različitih međunarodnih organizacija koje imaju različite pristupe i IARC je iznijelo stajalište da je glifozat vjerojatno kancerogen, ali mnoga druga tijela su e, procjenjivala e, isti pesticid i iznijela drukčije mišljenje. Dakle, u interesu je industrije vrlo se često govori kako upravo u interesu industrije nastaviti koristiti e, ovaj, ovaj pesticid ali s obzirom na osjetljivost današnje situacije Ja sam spreman razmotriti eventualnu promjenu našeg sustava procjene, koji bi trebao postati transparentniji. i koji bi trebao objaviti te studije koje je predstavila industrija. Naime, jako je važno da imamo povjerenja jedni u druge. U protivnom, jako ćemo teško, ćemo se nositi sa situacijom u Europskoj uniji ako isključivo pratimo znanstveno mišljenje. Dakle, mi raspravljamo o ovom pitanju sa državama članicom. U stalnom odboru vidjeli smo da države članice imaju prilično različita mišljenja. nismo spremni, krenuti naprijed bez mišljenja država članica. Ono što je jako važno jeste zajednička odgovornost. Potrebno nam, je, potrebno nam je zajedničko stajalište svih 28 država članica. Potrebna nam je jedna široka koalicija kad je riječ o donošenju odluke o glifozatu. Kao što jako dobro znate, EFSA je iznijela mišljenje prema kojima su neki sastojci jako opasni. Kao što je, na primjer, talavamini. Naravno da treba uzeti u obzir i fleksibilnost zbog pitanja bioraznolikosti. treba možda smat, skratiti vrijeme e, prolongacije, uvesti biomonitoring. Dakle, postoje različiti pristupi, ali prije svega ono što trebamo shvatiti jest da nam je potrebno zajedničko stajalište država članica, a ne ostaviti Europsku komisiju samo. Trebate znati da zbog eh, eh, rezolucije eh, parlamenta o glifozatu sve je ovo jako važno ali kao što rekoh moramo pratiti i znanstveni pristup kada je riječ o životinskim proteinima zajednički istraživački centar bavi se različitim metodama analize i uzet ćemo u obzir njihove odluke neki su govorili također i o o pitanjima životinjskih bolesti i proračunskih implikacija. 2,8 milijardi, ta brojka koju ste iznijeli ona je netočna. Imamo 140 milijuna eura za razdoblje od sedam godina, dakle 20 milijuna eura po godini i to bi trebalo također pokriti fitosanitarne mjere. E, vi ste e, također htjeli razgovarati i o osiguranju. O tome se razgovaralo, ali rezultati su bili negativni. Jako je teško bilo uvesti takve scheme. E, jako je teško takvim schemama i takvim sustavima upravljati i tako dalje i tako dalje. Kada je riječ općenito o dobrobiti životinja, Govorili ste o izvozu naših životinja u treće zemlje i o problemima koji su vezani e, za standarde e, dobrobiti životinja. No ti standardi su e, dogovoreni na razini svjetske svjetske organizacije za dobrobit životinja i na razini svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, bilo je tu riječi o pitanjima govedine, e, Brazila. Mi doista e, pratimo standarde životinske dobrobiti u Brazilu. i Mi smo spremni poslati svoje revizije i kontrole u treće zemlje da vidimo e, poštuju li oni naše standarde. Kada god raspravljamo o tim pitanjima s trećim zemljama, uvijek, uvijek uvijek se spominje i standard za dobrobit životinja. Ali naravno, ne možemo zabraniti i nije nam u interesu zabraniti izvoz u treće zemlje. Mislim da bi bilo jako teško takvu vrstu zabrane primijeniti u ovakvoj situaciji. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na pitanja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 Hvala predsjedniče. Postavit ću dva malo detaljnija pitanja i htjela bih i detaljnije odgovor od, povjerenika ako je to moguće. S obzirom na odluku e, znači e, suda Europske unije o legitimitetu mjera koje su poduzete za e, prevenciju ksilele u Apuli, u Pulji, mi moramo reći da imamo određene sumnje po pitanju suzbijanja te bakterije. Komisija planira provesti novu provedbenu odluku, poduzeti novu provedbenu odluku s obzirom na razumnost, ali naravno u skladu sa direktivom 29 iz 2000 kako komisija misli nastaviti u slučaju povrede protiv kršenja e, prava e, u slučaju Italije. Vi ste nam djelomično već odgovorili na to i rekli ste danas da će tražiti od industrije da objavi informacije i podatke e, iz svih studija. Ja vas pozivam da nastavite još i više od toga i da se usmjerite na članak 10 uredbe 1107 iz 2009 s obzirom da je to u e, jasnom interesu naše javnosti i dakle prema preporukama EFSA vi morate objaviti te informacije i to prije nego što e, bi dođe do bilo kakve nove obnove pod navodnicima znači e, eventualno navodne obnove dozvole za korištenje glifozata za narednih 8 godina. Hvala lijepa. Na ekranu možete vidjeti vrijeme koliko vam stoji na raspolaganju i zaista vas molim da se pridržavate jedne minute. Gospodin Ertes. Hvala vam lijepa, gospodine Povjereniče, ja bih e, želio skrenuti pozornost na skandal sličan onom kojeg smo imali vezano uz e, konjsko meso, 29% meda koji se uvozi u Europsku uniju E, je zapravo krivo otvoren i mislim da moramo zaista promijeniti samo etikiranje. Na samo etiketi bi trebalo e, stajati da li dolazi iz država Europske unije ili je to mješavina izvan Europske unije ili unutar Europske unije i to neće biti dovoljno. Moramo promijeniti samu praksu i želim vas pitati i pitati svoje kolege da podupru ideju o tome kako Europski parlament bi s tim u vezi morao e, dati izvješće na vlastitu inicijativu na ovu temu, jer je ovo zaista važna tema. Moramo nešto učiniti po tome. Hvala vam. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Hvala, gospodine povjereniče, što ste došli. Kod e, vašeg nastupnog govora kazali ste da ćete naglasak staviti na prevenciju. Vezano uz ruralno područje u Nizozemskoj želim vas upozoriti na visok postotak e, dakle, karcinoma i to na drugom mjestu se nalazimo azbist, mizoterion kao E, sredstva. Postoje jedna opća zabrana od 2005. godine, a što se tiče uklanjanja azbesta moramo biti brži. Da li ste spremni na to i da li sa kolegom Fellerom možete izraditi financijski plan kako bi se uklonio azbest? Da li se može članicama pomoći i doprinijeti dakle, općem zdravlju stanovništva? U Nizozemskoj je ogroman problem. U nekim regijama nemamo još dovoljno sanacije azbesta. Možda bi se u Junkerovom planu 2020. moglo početi, to jest e, upotrijebiti inovativne održive razvoje energetike, a s tim u vezi povezano i uklanjanje azbesta kako bismo imali e, dvije, dva rješenja. Vi ste kazali prevencija, mi smo surađivali i nadam se da ćemo i u tom pogledu surađivati. Gospodin Rope. Hvala gospodine povjereniče što ste e, nam pružili mogućnosti da postavimo pitanja izravno vama. Hvala na suradnji sa našim odborom i sa parlamentom. Imam nekoliko pitanja koje bih želio postaviti. Poljska, Litva i Baltičke države e, opravljaju se od svinske kuge, afričke svinske kude, litvanski poljoprivrednice, a isto tako i ljudi koji žive u ruralnim područjima zamolili su nas u sastancima kada će se promijeniti situacija i s obzirom da postoje e, dakle određeni svinje e, koji su imali svinsku kugu i s obzirom da e, žele za vlastitu upotrebu uzgajati i baviti se dalje svinogojstvom. Vi znate da nemamo dovoljno kvalitativno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 Hvala predsjedniče i hvala povjereniče što ste među nama. E, proizvođači e, voća i povrća žale se na manjak usklađivanja propisa e, vezanih uz fitosanitarne proizvode i narušavanje tržišnog natjecanja, osobito u graničnim područjima. Zanima me kako namjeravate to riješiti. Kad je bilo riječ o kontroli epizoti, epizotija, vi ste rekli e, da e, ćete raditi na tome. E, mi smo imali pitanje priče gripe u Francuskoj. I ono što se učinilo u Francuskoj od strane ministra, to je bilo lokalno dobro, ali to se nije proširilo na čitavu Francuskoj. Danas su instrumenti potrebni, ali doista treba razmisliti o jednom globalnom instrumentu koji će, koji će se baviti žarištem, žarištem bolesti, ali i šira. Treba uzeti u obzir i ekonomski učinak. Mislim, na europskoj razini moramo voditi računa o globalnom, učinku, ekonomskom učinku na proizvođače. I upravo me zanima hoćete li osmisliti jedan takav instrument koji će biti prilagođen za krizu. Hvala lijepo što ste mi dodili riječ, gospodin povjereniče. Vi ste ipak zaduženi i za sigurnost hrane, a isto tako i zaštitu životinja. Očekujemo od vas da na strani e, sigurnosti hrane i prehrane za građane, vezano uz tematiku TTIP-a i glifosata, imate na umu načelo predostrožnosti. Dva pitanja koja su bila sasvim drugih tematika s jedne strane, e, dakle, uvezeno krv E, dakle konja, vi znate da uvozimo ove krvne pripravke koji ne odgovaraju uvjetima zaštite životinja. Ova krv koristi se u uzgoju svinja i komisija je godinama već planirala i nadam se da smo konačno sada u fazi kako bismo mogli e, dakle nešto poduzeti kako bi se i krv i krvni pripravci morali tretirati kao i svaki drugi proizvod vezano uz zaštitu. Što će se dogoditi sa kastracijom konja, odnosno izlaskom iz kastracije bez, e, dakle, <clears throat> bez e, e, dakle, određenih sredstava za suzbijanje i kako će se u planu to realizirati. Gospodin kapoto. Zahvaljujem. Pokušat ću biti jako brz, zato što evo vidim da ovaj, tu me plaši ovaj čekić koji ima predsjednik u ruci. Kada govorimo o antimikrobnoj otpornosti, otpornosti na antibiotike, možda e, je e, povjereniku promaklo pitanje naš, e, naše kolege prije mene. Dakle, možda je potrebno napraviti listu antibiotika koji se smiju, isključiti, koji se smiju koristiti isključivo za ljude. dakle, više puta se upućivalo na potrebu da e, se postigne sporazum sa vijećem. Ali postoji puno država članica kao što su Italija, Francuska, Švedska, Nizozemska koje imaju negativno mišljenje. Ne smatrate li da je prikladno primijeniti to načelo predostrožnosti budući da postoji znanstveni temelj koji na neki način svjedoče o negativnom učinku e, određenih proizvoda. Što se tiče ksilele, mi smo, re, mi smo već rekli da postoji, ne postoji e, jasna znanstvena E, e, potvrda da se taksilela može e, na određeni način suzbijati i pronađena su nova žarišta. S obzirom na takvu situaciju, ne smatrate li da je prikladno, budući da se može proširiti nova pandemija i budući da trebamo dobiti odobrenje da zasadimo nove biljke na onim najviše pogođenim područjima, smatrate li da je to pitanje koje se također mora razriješiti? Hvala lijepa što ste došli. Vi ste govorili o daljem razvoju poljoprivreda. Mislim da poljoprivreda je na dobrom putu i koja djeluje i radi sa visokovrijednim proizvodima. E, sigurnost hrane na prvom je mjestu, a želio bih od vas saznati kako ćemo se ponašati prema e, živenim namiricama koje dobijemo od kloniranih životinja. Osim toga, da li komisija predviđa mjere vezano uz razbacivanje i otpadom hrane e, što se tiče e, dakle, svinjske gripe, svakako trebamo imati i TBC na umu, a što se tiče antibiotske rezistencije, želim vam kazati da bi bilo uistinu važno da svakako u, na umu imamo i odvod, to jest kanalizaciju. Tu se nalazi velik broj hormona, isto tako i lijekova iz humane medicine, te moramo kazati da i bolnice nemaju nikakve e, dakle filtere niti imaju bilo kakva sredstva da se obranimo od zagađivanja vode i vodotoka od ovakvih otpada. Hvala lijepa, gospodin Sebastian. Zahvaljujem gospodine povjereniče. Prošle godine je utvrđeno e, znači više od sto slučajeva e, crne mrlje na granicama Europske unije. Neki od e, tih slučajeva su zaista skandalozni. Više od petnaest slučajeva dolaze iz Južne Afrike, iz Južnoafričke republike i moramo reagirati na drastičan način, a zapravo se nije ništa učinilo. Svi znate da ako ta bolest crne mrlje uđe na crne pjege, uđe na Europsku uniju, imat će veliki negativni učinak na velik dio e, znači našeg, e, našeg usjeva i to će izazvati velike probleme za poljoprivredu. Također tražimo e, konkretno pitanje vezano uz nove tehnike uzgoja bilja. Hoće li se u njima koristiti znači genetski modificirani organizmi ili ne? ovaj odbor je taj koji tvrdi da je zapravo riječ o novim tehnikama za uzgoj bilja koje nisu iste sa genetski modificiranim organizmima i ja bih htio da se to pitanje razjasni. Lijepo, gospodine predsjednie gospodine povjerenie europski parlament je na plenarnoj sjednici odbio prijedlog uredbe europskog parlamenta i vijea o izmjeni uredbe broj one thousand eight hundred and twenty nine two three u pogledu mogunosti drava lanica da ogranie ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svom državnom području zastupnici su bili nezadovoljni prijedlogom komisije i pokazalo se da je pitanje e, genetski modificiranih organizama problematična tema u europskoj uniji oko koje ne postoji jedinstven stav. s prijedlogom su bili nezadovoljni i oni koji su protiv gmo a i oni koji su za e, gmo. zastupnici smatraju kako ponuđeni prijedlog nije omogućio pravo država članica da odlučuju samostalno o zabrani ili ograničenju uporabe genetski modificiranih organizama na njihovom području te isto tako da taj prijedlog nije na pravi način riješio pitanja mogućeg narušavanja jedinstvenog tržišta te kretanja roba i usluga na području europske unije. imajući u vidu da je komisija dužna podnijeti novi prijedlog zanima me kada će komisija taj novi prijedlog uputiti i također obzirom da je one hundred fifty regija i four five jedinica lokalne uprave u europi do sada se deklariralo slobodnima od genetski modificiranih organizama zanima me kako planirate omogućiti državama članicama da samostalno donose odluku o tom pitanju bez ograničenja ili restrikcija? hvala Zahvaljujem. Nažalost, povjerenik nije mogao sudjelovati na seminaru koji smo držali o dobrobiti životinja danas ujutro. Možda biste na njemu da ste bili mogli čuti kakav je stav zemalja poput Belgije, Nizozemske, Njemačke, Danske koje traže poboljšanje uvjeta držanja životinja. I sada e, zapravo tražimo da se napokon razriješi pitanje zakonodavstva za dobrobit životinja. I također e, smatramo da postoji puno više od onoga što govori e, DG Sante, opće Sante, koja se zapravo usmjerava samo na određene stavke i na stvaranje platforme za dobrobit životinja, što ja smatram da nije dovoljno. Kako komisija se misli suprotstaviti, odnosno kako misli udovoljiti svi svim željama parlamenta i vijeća koji traže okvirnu, okvirne propise, okvirnu direktivu vezanu uz dobrobit životinja. E, ja sam također e, e, E, čula kako mnogi ljudi govore o uvozu koji će biti ispod našeg standarda e, kada govorimo o TTIP-u. Mi smo već govorili ranije da naša kvaliteta ne smije biti ugrožena, da mi ne smijemo smanjiti kakvoću naših proizvoda, ali kako će taj naš sustav moći funkcionirati, odnosno kako ćemo moći e, izvoziti žive životinje prema drugim zemljama, prema trećim zemljama hoće li biti moguće e, nakon potpisivanja tih sporazuma izvoziti žive životinje izvan Europe? Gospođa Rivera, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Želim vam postaviti dva vrlo konkretna pitanja. Zašto tako jednostavan postupak kao što je uzajamno priznanje nešto ne funkcionira u Europi? Zašto? Je to nešto što se samo misli i što je zapravo jednostavno, a to je nepripoznavanje fitosanitarnih proizvoda u registrima jedne ili druge države. Koje će mjere poduzeti komisija e, kako bi dala učinkoviti koristan alati koji će omogućiti europskim poljoprivrednicima da koriste jedinstvene instrumente kako bi zaštitili svoje usjeve. Što se tiče drugog pitanja, to je pitanje vezano uz endokrine disruptore. E, vi ste gospodine povjereniče na konkretan način e, već spominjali to pitanje, ali sad nas zanima koji su rezultati procjene učinka tih endokrinih e, disruptora, kada će ta studija biti dovršena i koji su rokovi za konkretnu definiciju e, po pitanju tih endokrinih disruptora. Također se želim dovesati na ono što je rekao kolega gospodin Sebastija. Znači, što će se e, dogoditi sa tim novim odredbama i hoće li one zaista biti E, provedene u slučaju uvoza iz Afrike i tih 15 slučajeva koji su pronađeni vezano uz bolest crne mrlje. Dakle, hoće li se poduzeti e, mjere protiv e, tog štetnika i protiv mogućnosti da se on unese u Europu iz Afrike? Da. Gospodin Buda. ja e, mogu vidjeti poteškoće koje se nalaze u poljoprivrednom području da i su brojni. Za neke to znači i financijski zahvat. Međutim, financijske mjere znače samo e, savladavanje administrativnih prepreka. U Rumunjskoj, vezano svinjogojstvo, konfrontirani smo sa ogromnim problemima, ne samo vezano uz ruski embargo, već isto tako i zbog trgovanje e, živim svinjama u Europskoj uniji. To je moguće samo preko trećih zemalja od 2013. i nije moguće unutar Europske unije usprkos tome što u 2007. godini u Rumunjskoj smo imali neke slučajeve svinske kuge. Rumunjske autoriteti su učinili sve kako bi se osigurala e, zdrava hrana. Imali ste e, rasprave e, u siječnju sa ministrom poljoprivrede i vi ste tada bili kazali da ćete blokirati e, trgovinu živim svinjama. Da li postoje neki hodogram, neki kalendar vezano uz ovu problematiku i rješavanje ovih problema? E, gospodin kolega Danten, izvolite. Hvala povjereniče. Moje će pitanje biti veoma kratko. Kako javno mijenju objasniti da europska politika u fitosanitarnom području omogućuje zabranu jednog proizvoda u jednoj zemlji zbog rizika, a, kod a, u drugim zemljama kada je riječ o ekološkoj poljoprivredi taj isti proizvod je dozvoljen. Hvala lijepa. Moj. Hvala, gospodine povjereniče. Ja bih htjela govoriti o glifozatu. Htjela bih eh, pitati možda u ime cijelog odbora Agri, ali definitivno znači, s moje osobne strane, je li moguće prije nego što komisija izrazi svoje konačno mišljenje, je li moguće provesti ozbiljnu znanstvenu studiju? Vi ste ranije rekli da o toj temi, znači o glifozatu i budućim odobrenjima, e, da nam je za to potrebno raspolagati znanstvenim podacima. Je li moguće provesti studiju e, u okviru Europske unije na način da se dobiju ti ozbiljni znanstveni podaci. Prema onome što ja znam, e, mišljenje EFSE na kojem se ta skica, taj prijedlog komisije temelji, je napravljen samo na bazi šest studija koje su financirale kompanije koje su e, zapravo trgovale tim e, pesticidom. I iz tih šest studija neke nisu bile niti javne studije. I ja se sada pitam, gdje je tu ozbiljnost podataka, znanstvenih podataka o kojima vi vi govorite i na kojima komisija temelji svoj okvir, svoju skicu za produžavanje odobrenja korištenja tog kemijskog spoja za narednih 15 godina. Jer na taj način, znači EFSA ide protiv onoga što je e, utvrdila Međunarodna organizacija za istraživanje raka, a to je provesti ozbiljnu znanstvenu studiju koje, koja je zapravo pokazala da takav kemijski spoj izaziva štetu za DNK i zato smatram da bi se tekst komisije ili njihov, znači ili ona skica ili konačni tekst trebao temeljiti ne samo na mišljenju EFSE, koje ne smatram da je prikladno i da je dovoljno znanstveno, budući da je to samo nekakva vrsta revizije postojećih e, studija koje nisu ozbiljne i učinkovite. Je li to način e, da se zapravo e, odluči o tako važnom pitanju koje je bitno za zdravlje naših građana? Hvala. Gospodin Tarkula. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine povjereće. Poljoprivrednici su demonstrirali s obzirom na situaciju. Kao što znate u Finskoj imamo dugu tradiciju trgovine sa Rusijom, prije svega kada je riječ o mlječnim proizvodima i proizvodima mljekarstva. Moje pitanje je upućeno vama, povjereniče, koje će, što će komisija učiniti kako bi omogućila i pomogla e, izvoz proizvoda u Rusiju, a koji nisu na popisu embarga, kao što su to bezlaktozni proizvodi. Drugo pitanje e, vezano uz izvoz e, svinja. Ovaj je izvoz blokiran zbog SF. razmirice između vas i Rusije što ćete učiniti kako bi se postepeno olakšao ovaj embargo na uvoz iz Europske unije. Hvala. Pani poseł Madines, pani prezident, bardzo proszę. Gospođa McGuinness, dva pitanja bih imala. Nitko nije spomenuo vezano uz dakle, i poljoprivrednike i njihove obitelji te njihova dobrobit. Mene brine zaista mentalno zdravlje naših poljoprivrednika, ali isto tako i fatalnih e, dakle, svih onih ozljeda koje e, doživljavaju poljoprivrede u samom procesuiranju hrane. E, I nadam se da će i to spomenuti. Drugo pitanje vezano je uz konjetinu. Postoje jedna uistinu čudna situacija kada Europa uvozi iz Kanade i Meksika konjetinu i samo se mora dokazati vlasništvo nad životinom u zadnjih šest mjeseci prije klanja. A no, valja reći da mi u Europskoj uniji imamo daleko rigoroznije preduvjete i zbog toga je to zaista velika količina koja ne može ući u prehrambeni lanac usprkos tome što su idealni za ulazak u e, dakle u prehrambeni lanac imamo e, velik broj pitanja s tim veze da li ste svjesni ove problematike. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń panu... Štovane dame i gospodo, mi smo iscrpili listu govornika, ne. Imamo još jedno javljanje, gospodin Ek. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine povjereniče zapravo je tematika Kunića trebala biti e, na dnevnom redu, ali prošli tjedan smo o tome raspravljali zbog toga jedno drugo pitanje. Riječ je o zdravlju, riječ je isto tako i o ljudskom zdravlju. Da li ste si kada postavili pitanje koliko je ljudsko zdravlje e, na neki način ugrožavaju zaštitari životinja kroz sve ono što imamo u poljoprivrednom sektoru. Prošlog tjedna fotografije sam vam uručio o jednoj maloj djevojčici koja je plakala pred mojim vratima i koja me zamolila da vam predam te fotografije. mu reći da internet je zapravo blagoslov, ali isto tako i prokletstvo. Sve ono što od svinjarija se uopće događa u svijetu u roku 3-4 sata se stavlja na internet, a moje iskustvo s tim u vezi da postoje tisuće i stotine tisuća ljudi koji su duševno, apsolutno na samom iz tjedna u tjedan sve težoj situaciji koje se nalaze u psihijatrijskim e, dakle ordinacijama to je i povezano s vašim pitanjem. To je javno zdravstvo i komisija bi trebala jako dobro promisliti i o ovoj komponenti zdravlja. u prijepodnevnom dijelu našeg sastanka Rainer nije govorio, možda je sada htio kazati nešto i ja sam eto htio se na taj način ispričati. No, evo sada svi koji su se javili za riječ imali su priliku, a sada vama dajem riječ gospodine povjereniče. Okay, Započet ću e, pitanje vezane o ksilelu, gospođa Matov. Kao što znate, i gospodin Kaput je također postavio to pitanje, kao što znate, imamo znanstvene argumente koje je iznijela EPSA. Molim vas, pročitajte te studije i te rezultate. Razgovarajte o njihovim mišljenjima, jer postoji samo jedno znanstveno tijelo koje je ušlo u naše zakonodavstvo. Ja moram pratiti zakonodavstvo i moram pratiti sva pravila, slijediti sva pravila vezana uz taj okvir koji s jedne strane su o kojem su odlučili i vijeće i parlament jer ako vijeće ako su vijeće i parlament predložili takav e, zakonski okvir dakle oni govore tko je zadužen za oni kažu tko je zadužen za znanstvenu procjenu kada je riječ o pesticidima ispričavam se ovdje je riječ o glizofatima dakle kada je riječ o pesticidima prema našem zakonodavstvu odluke to jest procjene donosi efsa a kada je riječ o ksileli, mi također slijedimo znanstvene dokaze. I uvijek tražimo od EFSE da slijedi i da prati nove znanstvene dokaze, događa li se nešto novo i tako dalje. Dakle, ako imamo ako imate novi materijal, pošaljete nam, a mi ćemo proslijediti te materijale EFSI. Evaluirat ćemo ih, odnosno dat ćemo ih na evaluaciju. Imam samo jednu odgovornost, o kojoj mogu raspravljati, a to je odgovornost vezana za EFSI-no mišljenje. Uvijek govorite o tome kako ne vjerujete EFSI. Ako je to činjenica, ako je tomu tako, onda moramo promijeniti novo zakonodavstvo i predložiti nešto novo. Ali to je u rukama Europskog parlamenta, u rukama vijeća. No, ne možete reći ne zanima nas ono što kaže EFSA, netko drugi kaže nešto drugo ili nešto je drugčije. Pa onda kako provoditi procjenu rizika. Mi zapravo trebamo imati proceduru koja se temelji na znanstvenim dokazima i koja je pravno opisana i pravno definirana. Dakle, mi smo spremni slijediti mišljenje EFSE. Naime, komisija je provela analizu i reviziju u Italiji, u Francuskoj, nadzirala je provedbu hitnih mjera Europske unije. Ja znam da sada tu postoji pravni spor vezan za kaznenu istragu i znam da postoji ta presuda Apulijskog suda, ali trebamo čekati i vidjeti konačne rezultate. No mi smo spremni slijediti samo naša pravila i naše procedure i to strogo. Kao što znate, komisija je spremna razmotriti sve prijedloge koji se temelje na znanstvenim činjenicama. Mi nismo protiv toga, ja sam spreman eh, razgovarati o svim tim pitanjima s vama vrlo detaljno. Kada je riječ o označivanju meda. Kao što znate, to je pitanje e, opće uprave za poljoprivredu. To ne ulazi u moje područje nadležnosti. Dakle, mediji, označavanje meda, to, to nije područje moje ekspertize, ali u svakom slučaju spremni smo sudjelovati u tom pitanju na, koordinacijski e, način i u smislu nadzora e, ove situacije. Pitanje o azbestu. Da, vrlo usko surađujemo sa povjerenikom Velom. Nastavit ćemo podupirati sva istraživanja vezana za horizont, iz horizonta 2020, sve ono što je vezano sa azbestom, budući da su rak i azbest dva pitanja koji su vrlo blisko povezana. I naravno ja ću rado prenijeti e, poruku e, povjereniku Veli i saznati u kakvoj smo situaciji trenutačno, ali činjenica jest da je naša odgovornost da uzmemo u obzir i azbest i, e, i rak i okoliš, sve su to vrlo blisko povezane teme. Što se tiče svinjske gripe, nastavit ću na litvanskom. Dakle, e, problemi vezani za svinjsku gripu. Mi stalno organiziramo različite sastanke. Ne samo na tehničkoj razini, već i na visokoj razini. E, trenutačno smo, e, to nedavno smo imali sastanak e, u Vilniusu, imali smo ministre, zamjenike ministara, glavne veterinare, stručnjake. Dakle, razgovarali smo o različitim mjerama, uključujući i financijske mjere za borbu protiv ovog fenomena. Nedavno se održao i jedan sastanak u Talinu. Tu su bili estonske, latvijske i letonske vlasti, odnosno njihovi ministri ili njihovi predstavnici. Također smo pozvali finske, romanske, rumunjske, slovačke i mađarske stručnjake. Mi imamo problema na granicama. Stoga želimo upozoriti one zemlje koje još uvijek nemaju problema u ovom području da je jako važno da počnu koristiti preventivne mjere kako bi se borile protiv ovog fenomena. Vi ste govorili o financijskim instrumentima. Ja sam svjestan da ovo pripada pod ZPP i da je Hogan, gospodin Hogan odgovoran za to, ali kada je riječ o fleksibilnim mjerama i njihovom korištenju, vezano za afričku svinjsku grupu u područjima koje su pogođene ovom pološću, e, onda naše aktivnosti temeljimo na konkretnim istraživanjima koja su provedena prije tri mjeseca. Što se tiče zone 2 i zone 3, usvojili smo sve što je bilo potrebno, pokušavamo olakšati situaciju za poljoprivredna gospodarstva ako ona pratimo kako se, one, kako se mjere provode. Naš rad ćemo nastaviti na jesen. Namjeravamo organizirati jedan veliki sastanak u Poljskoj. Poljska se složila da bude zemlja domaćin za taj sastanak. Tako da ćemo nastaviti u našim naporima i pokušati pomoći poljoprivrednicima i velikim industrijskim kompleksima u rješavanju ovog problema. No, najveći problem jest reguliranje populacije vepara. E, to je glavni problem s kojim se danas moramo suočiti i spremni smo to učiniti. No, cijeli taj proces je pod kontrolom i radimo na njemu. Vezano za e, pitanje o glifozatima i ruskom e, embargu i e, na crnoj listi nekih ministara. Imao sam sastanak sa ruskim predstavništvom ovdje u Briselu posljednji tjedan razgovarali smo o mogućnosti organiziranja jednog zajedničkog e, sastanka gdje bi se o ovim temama detaljnije razgovaralo. Spremni smo krenuti naprijed. S druge strane imamo spor Svjetske trgovinske organizacije i tu smo također spremni krenuti naprijed. Čekamo njihov prijedlog i kada dobijemo njihov prijedlog organizirat će se takav sastanak. Vi ste također spomenuli glifozate i suzdržavanje država članica. što se mene tiče, ja bih vam još jednom želio reći da države članice moraju iznijeti svoje mišljenje na stalnom odboru i mi smo spremni e, detaljno razgovarati o tim pitanjima. Kao što znate, Nizozemska je predložila uvođenje privremenih mjera E, također je predložila istraživanje o kemijskim agensima druge zemlje imaju drukčija razmišljanja ali ono što je važno jeste da smo spremni raspravljati u državama članicama s tim, e, o tim pitanjima jer imamo e, vremena koristimo princip predostrožnosti i spremni smo razmotriti kako ćemo naprijed ići i u kom smjeru također bih želio još jednu stvar spomenuti zato što je nekoliko zastupnika o tome govorilo. Današnja, današnji propisi, odnosno regulativa koja je zapravo u našim zakonima. Naime, naše industrije imaju pravo e, predstaviti svoje studije, ali one su ali one su obuhvaćene klauzulom o povjerljivosti. Ali ja sam spreman industriji predložiti da te studije objave. Dakle, te studije koje su pokrivene o, o klauzulom o povjerljivosti. Ja čak mislim da su industrije spremne to učiniti. ali situacija zakonska je takva kakva je. Ako želimo nešto promijeniti, trebamo mijeniti, moramo mijenjati zakone. Dakle, moramo vidjeti na koji način zatražiti od industrije da objavi te studije. To bi bilo dobro, zato što bi stvorilo povjerenje između nas. Andrew, gospodin Andrew je spomenuo pitanje ptičje gripe. E, o tom pitanju smo razgovarali sa ministrima Francuske. Kao što znate, to se odnosi na guske i patke ali sa znanstvene strane e, stvar je malo drukčija ako se radi o kokošima, zato što simptomi nisu isti. Simptomi infekcije nisu isti. Naravno, to je globalno pitanje i mi smo e, spremni raspravljati i o tom pitanju i razmotriti buduću suradnju i put naprijed, no mislim da francuske vlasti i da komisija imaju jednu dobru suradnju imamo Europski referentni e, laboratorij e, koji se bavi e, tim pitanjem i ja se zapravo nadam da će Francuska uspjeti istrijebiti ovu bolest u pogođenim sektorima. Sa gospodinom ministrom Lafordom dogovorili smo posjet pogođenim područjima i pokušat ćemo pronaći način da pomognemo Francuskoj u iskorjenjivanju te bolesti. Bilo je i pitanja o kastraciji svinja i o, o konjskoj krvi. Kao što znate, krv eh, trudnih kobila koje se koristi za uzgoj Eh, svinja. Komisija je svjesna tog eh, fenomena i eh, svjesna je da se te životinje zloupotrebljavaju u trećim zemljama. No, Europska unija ne može nametnuti svoje standarde dobrobiti životinja trećim zemljama. Europska komisija surađuje s tim zemljama i pokušava doći zajednički do standarda za dobrobit životinja na međunarodnoj razini i to bi naravno globalno poboljšalo taj standard. E, što se tiče proizvoda, krvnih proizvoda, e, imamo standard. E, jedna svjetska organizacija je donijela standard koji je relevantan. Taj standard pokriva korištenje životinja za razne, i za istraživačke svrhe. I mi smo spremni poticati zemlje da standard svjetske trgovinske organizacije u ovom području slijede. Što se tiče kastracija svinja, Europska unija dopušta da se svinje mlađe od sedam dana kastriraju bez anestezija u ožujku, dakle u ovom e, ovog mjeseca e, komisija e, će se baviti studijom o analgeticima i anestezijom za sve svinje. Dakle, 2017 u svakom slučaju radit ćemo na tome da se promiče manje bolna kastracija za svinje. Neke, neki su zastupnici spomenuli pitanje crnih mrlja na citrusima, na citrusnom voću. Zajedno sa državama članicama donijeli smo mjere za Južnu Afriku i uspjeli smo e, spriječiti ulazak e, takvih proizvoda u Europsku uniju. Ja sam vodio e, rasprave sa Južnom Afrikom i one nisu bile jednostavne, nisu bile lake. moramo sada vidjeti kako i što učiniti da izvršimo pritisak na Južnu Afriku da vodi računa i da veću pozornost posvetim pitanjima tih crnih mrlja na citrusnom voću. Gospodin Budares je postavio pitanje o, o, o situaciji u Rumunjskoj. Mi sa Rumunjskom imamo jako dobru suradnju i napredujemo, pronalazimo rješenja i spreman sam nastaviti našu bilateralnu raspravu i dijalog Gospođa Garcia je spomenula situaciju vezanu za endokrine disruptore. Endokrini disruptori Trenutačno slijedimo naš radni dokument o endokrinim, o disruptorima slijedom definicije svjetske zdravstvene organizacije i i s obzirom na stajalište našeg definiranog u našem planu mi ćemo organizirati raspravu sa stručnjacima. Vjerujem da ćemo vrlo uskoro imati nacrt e, stajališta i da ćemo i da ćemo definirati kriterije o endokrinim disruptorima temeljem definicije koja je dala, koju je dala svjetska zdravstvena organizacija. Gospodin Meginis je postavio pitanje vezano za pitanje psihičkog zdravlja poljoprivrednika. Kao što znate, mi imamo platformu za psihičko zdravlje i spremni smo usmjeriti pozornost na tu situaciju o kojoj vi govorite. Ja sam doista spremna razgovarati u općoj upravi za Sante kako biti konkretni, kako poboljšati zdravlje u ruralnim područjima, osobito osobito zdravlje starijih ljudi. Spomenuli ste i pitanje e, konjskog mesa iz Meksika, iz Kanade te iz SAD-a. Svjesni smo toga. Imamo sastanke. Dakle, Europska unija i Meksiko imaju jedan spor. Mi smo unijeli restriktivne mjere protiv e, konjskog mesa, odnosno riječ je o uvozu konjskog mesa u Europskoj uniji i restriktivnih mjera. Mi pratimo situaciju na terenu. A što se tiče Kanade i Europske unije i što se tiče osobito konja koji se transportiraju iz SAD-a e u Kanadu, tu također vodimo, rasprave o tim pitanjima i to vrlo detaljno, vrlo podrobno. I kao što znate, što se tiče Meksika, uvoz iz Meksika u Europsku uniju je zabranjen, naravno uvoz konjskog mesa. Gospođa Hazard je spomenula eh, pitanje strategije eh, za dobrobit životinja. Jako mi je drago što mogu reći da sam eh, na razini vijeća vodio jako plodonosne rasprave i mišljenja mnogih država članica idu u smjeru toga da se donese novi zakonodavni pristup razmatraju E, kako donijeti e, jednu novu i kako ići naprijed prema jednoj novoj strategiji o dobrobiti životinja. Mi sada čekujemo istraživanje eurobarometra, a zatim ćemo sve mjere e, vezane za prethodnu strategiju o dobrobiti životinja, naime osam mjera je provedeno i imamo svoj plan o daljnjem napredovanju i o finaliziranju naših obveza do 2017. godine i imamo također i dijalog sa dionicima, ali što se mene tiče, jako je važno imati platformu za dobrobit životinja. To će biti jako dobro tijelo koje će raspravljati o tim pitanjima i razmatrati kako krenuti naprijed prema prema novoj strategiji o dobrobiti životinja. No kada govorimo o platformi za dobrobit životinja, Treba reći da različiti dionici imaju različito mišljenje. Ne postoji jedinstveno gledište. Ali, spreman sam pozvati one države članice koje su vrlo entuzijastične e, u svezi sa platformom za dobrobit životinja, da tu platformu uspostave, a komisija je apsolutno spremna olakšati olakšati organizaciju, odnosno uspostavljanje takve platforme. Evo, ispričavam se na vremenu koje sam oduzeo. Navelo je jedno pitanje. O gmo Komisija još jedan puta žali da je što je Europski parlament odbio njezin zakonodavni prijedlog. Mi sada nemamo plan B. Naš prijedlog je bio isti kao i u pitanjima uzgoja. Dakle, ista situacija koju smo predložili za GMO, za hranu i hranu za životinje. Kao što znate, trenutačno je vijeće spremno razgovarati o tim pitanjima, čekamo stajalište vijeća. Ja mislim da bi se ta rasprava trebala nastaviti na konstruktivniji način i trebali bismo vidjeti kako možemo poboljšati trenutačnu situaciju koja je kao neka vrsta dijaloga koju vode mrtvaci. Žao mi je što to moram tako reći. I bilo bi doista dobro vidjeti kako krenuti naprijed. No doista sam razočaran. Jer je Europski parlament odbio, odbacio naš prijedlog E, nije želio da se preuzme, a isto tako nije želio, ne, postoji volja da se preuzme odgovornost na razini država članica. Dziękujemy, życie, panie komisarzu. Hvala lijepa, povjerniku, eto, takav je život. Zaista, hvala na ovoj analizi, imali smo dovoljno vremena, e, međutim nikad dovoljno da se ovako važna tema kao što je ova zadnja tema. Na kraju bismo zaista e, i trebali imati optimističnije teme. Hvala vam lijepa u istinu. Izuzetno smo zadovoljni, ovo je bio jedan vrlo sadržajan i plodonosan razgovor. Želim vam puno uspjeha u vašem radu. Sada su nam na dnevnom redu još dvije izuzetno važne teme. S jedne strane to je Postizborna revizija VFO-a, gospodin Jar, se već nalazi u start, na startu, a TTIP, koje je isto tako vaše područje, u ime svih nazočnih želim vam zahvaliti, hvala i vašim suradnicima i možemo završiti sa 13. E, točkom dnevnog reda. Mm, vjerujem da smo ispunili očekivanja koje ste imali prema strukturiranom dijalogu. Hvala vam zaista još jednom. Vrijeme kao da leti. Da li je gospodin Jar spreman Evo, onda odmah možemo prijeći na njegovu točku i prema postizborne revizije VFO-a 2014. do 2020. Parlament je prijedlog komisije već uspio dobiti u prethodnoj sondaži. Mi smo zamolili gospodina Olbrichta i gospođu Tomas iz odbora za proračune zamolili, a isto tako smo mi izradili e, jedan stav, a autor našeg stava je Peter Jar. Ovo je izuzetno važno, jer bismo naša očekivanja i naše komentare željeli svakako E, unijeti unaprijed već e, u samom prijedlogu komisije, želimo ga obznaniti. I naravno, vrlo smo optimistični s tim u vezi, možda malo i preoptimistični. I s obzirom da zaista vjerujemo da će komisija uzeti obzir naše prijedloge. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ću biti vrlo kratak iz vremenskih razloga i onda bih kasnije možda e, zaželio jednu široku raspravu. Dobar ste uvodali, riječ je uistinu o mišljenju vezano uz proračune. Jedna posebnost e, koje želim ukazati kolegice i kolege, sam već dobio prva pitanja koje su ukazali s čemu sve to pa sve je riješeno, pa imamo srednjošno planiranje. Novo je, međutim, da što parlament između pojedinih eh, dakle, poglavlja može na neki način preslagivati određena financijska sredstva i moramo s našim kolegama u odboru za proračune u Europskom parlamentu raspraviti o tome. Sa poljoprivrednog stajaništa 62 milijarde koji se dijele svake godine, to nije mali iznos i koji želimo iskoristiti za naše svrhe Dakle, možda bih e, dao sljedeće prijedloge. Prvo, da ovo mišljenje bude izuzetno kratko. Moj cilj pri tom je da kad e, i sa izvestiteljima u sjeni budemo manje od deset e, stranica, želimo biti konkretni, želimo ići u srž bez lirike, ali sa puno Eh, podataka i činjenica. Druga želja koju bih imao jest eh, da mi kao političari u poljoprivrednom području, mi smo pouzdan partner, uvijek smo eh, očuvali našu riječ koju smo dali i sve one zahtjeve koji su stavljeni pred nas. Zbog toga mislim da smo ujedno onda i ovlašteni postaviti zahtjev da sve ono što društvo i očekuje od nas i sva ona minimalne zahtjeve, a to su odobrena sredstva sredstva kako bi i ova sredstva išla prema poljoprivrednicima. Ako bi društvena zajednica imala neke druge zahtjeve, onda ćemo morati promisliti, a naravno isto tako s obzirom na novu volatilnost na tržištima i s obzirom na nove financijske pričuve koje moramo uzeti u obzir, vidimo da dosadašnji instrumenti stabilnosti nisu dostatni. To je jedan opći pristup tematici. Moj prijedlog bi bio sljedeći, vezano uz sam vremenski okvir E, imamo dosta vremena jer 6.6. ćemo imati glasovanje odboru Agri, imamo isto tako i rok, to je 29.4. Ako ima amandmana, to je ujedno i rok za podnošenje amandmana, ali ja bih volio da to bude već 22.3. Imamo prvi sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni, nadam se da i tajništvo, e, nemam još sve izvjestitelje, nisu mi poznata imena izvjestitelja u Sjeni, ja bih molio da to dobijem do 22.3. kako bismo imali stratešku raspravu. U idućih nekoliko dana ću onda tim izvjestiteljima u Sijeni poslati jedan prvi nacrt mišljenja kako bismo onda u sljedećim tjednima e, još jednom mogli e, se sastati i kako bismo ovo mišljenje pripremili. Cilj u konačnici bi trebao biti, a mislim da Evo, poznati su mi kolegice iz odbora našeg, svi zajedno ćemo sa većinom ipak izglasati ovo mišljenje i ući u rasprave sa kolegama iz odbora za proračune. Naravno, ova velika većina će nam dati i određenu sigurnost i samouvjerenost kako bismo onda mogli sudjelovati u tim raspravama. Toliko o a možda možemo sadržajno voditi raspravu jer od e, današnjeg dana kolegicama i kolegama kogo hoće biti izvjestitelj u sjeni njima ću staviti svakako na raspolaganje, na raspolaganje svoj prvi nacrt. Znači, želimo ostati usko uz temu, na nekoliko stranica e, želimo sastaviti ovo mišljenje, a isto tako biti dovoljno samouvjereni, jer smo kao odbor u zadnjih desetljeća, čak mogu reći, bili upravo e, karakteristika naša je bila da smo imali najmanji broj i najmanji postotak grešaka, a to moraju uzeti u obzir naši kolege iz odbora za proračune. Toliko za sada, gospodine predsjedniče. Što me dame i gospoda, kolega Jar je već e, započeo sa, e, da tako kažem, kolegicama i kolegama e, raspravu. Mislim da će se ovi razgovori nastaviti i zbog toga bih vas molio E, za inicijativu s vaše strane. Osim onoga što ćemo danas ovdje iskazati, naravno da možete isto tako uputiti sve prijedloge izravnu kolegijaru kako kako bi se uzelo u obzir sve ono i što možemo mi dati kao doprinosi što bi naravno odgovaralo svim našim očekivanjima. Ja bih e, stoga sada predložio da da se javite ako imate bilo što zakazati. Izvolite. Čekame na wypowiedzi. Tko se javlja? Gospođa Peter, izvolite imate riječ. Ja bih željela pohvaliti pristup gospodina Jara koji je jako ozbiljno shvatio e, svoj posao i radi ga u interesu i nas zastupnika članova i članica Odbora za poljoprivredu, ali i svih poljoprivrednika. E, čestitam mu e, na tom pristupu jer u stvari želi ugraditi sva naša mišljenja u prijedlog svog izvješća što evo ja prvi put stvari sam doživjela u parlamentu i to je pohvalno mislim da je jako važno da e, drži e, liniju e, očuvanja poljoprivrednog proračuna E, kakav e, imamo danas jer bilo bi izuzetno e, loše da u tom smislu dođe do bilo kakvih poremećaja i ohrabrujem ga da još dodatno naglasi važnu ulogu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za očuvanje ruralnog prostora, za očuvanje biološke raznolikosti, za proizvodnju hrane ali i za očuvanje tradicije na selu. Hvala lijepo. <clears throat> Gospodine predsjedniče, mislim da ovo upravo je pitanje povjerenja koje ima gospodin Jar. Nitko se ne javlja za riječ. Mislimo da će gospodin Jar biti izuzetno sposoban, dakle zastupnik koji će dati izuzetan doprinos. Naravno da nosi veliku odgovornost eh, da se u području poljoprivrede i kad god je povezano sa proračunom eh, znamo da to može ozlijediti i izuzetno je važno da i izvjestitelj izvjestitelji sjeni budu mu od potpori i ja vjerujem da će učiniti izuzetno dobar posao. Zobaczymy, jakie będą wypowiedzi, kiedy pan Jar przedstawi... Da, mi ćemo onda vidjeti što ćete kazati kada ćemo imati nacrt na stolu. Tada će se mnogi javiti i žele unijeti svoje amandmane. Gospođa Aguilera. Zahvaljujem predsjedatelju. Gospodine Jar, ja ću biti izvjestiteljica u sjeni za svoj klub zastupnika i nadam se da ću moći doprinijeti da to izvješće bude što bolje. Na početku, e, dakle, e, nije nam se reklo da će biti rasprava o tome, pa eto, zato se vjerojatno više nas nije javilo za riječ i možda smo malo suzdržani. E, evo, da sam znala da će biti rasprava, ali dobro, eto, ja mislim da je zaista od temeljne važnosti da zadržimo taj proračun koji imamo. Mislim da je to glavni cilj koji moramo postići. Znači, zadržati taj proračun za poljoprivredu, jer ja smatram da su najvažnije poteškoće s kojima se možemo suočiti, koje će naići poljoprivreda u budućnosti. I, dakle, čini se da... E, ja kao zastupnica znam i ono što komisija govori, a to je ono što zapravo nam prenose mediji, a to je da zapravo nemamo mjere za rješavanje poljoprivredne krize, novaca nema. Kada govorimo o sredstvima, ona nam nisu na raspolaganju kada govorimo o konjunkturnim kretanjima vezanim uz poljoprivredu, mjere ne postoje da bi se to razriješilo. Dakle, moj doprinos možda neće biti jako velik, ali nadamo se da će taj proračun moći biti što je sadržajniji i moguće. E, Dakle, 22.3. će biti prvi radni sastanak, koliko sam uspjela shvatiti, zar ne? Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Ja imam puno povjerenja u kolege Jara i vjerujem da će on dati sve što je u njegovoj moći kako bi ovaj dokument e, imao svoj izgled. Perspektiva u poljoprivrednom sektoru izuzetno loša u ovom trenutku kada govorimo o reviziji, o bilo kakvim ispravkama, tada je to izuzetno važna tematika i zbog toga bismo svi morali e, koristiti trenutno stanje i kazati da nije poljoprivredna ta koja je odgovorna za krizu, za e, dakle izvoz u Rusiju, sve ovo su problemi koji su povezani sa diplomatskim aktivnostima nije poljoprivredni sektor taj koji treba platiti sve ove poteškoće, e, nije onaj koji je pozvan da ovo rješava. Moramo pokušati da oživimo iznova poljoprivredna domaćinstva. Imamo na raspolaganju samo ona sredstva koja su tu, a možda bismo mogli koristiti određena e, scheme povezane sa osiguranjima ili tražiti neka druga rješenja kako bi naši poljoprivrednici znali da će ova revizija biti na njihovoj strani i u njihovu korist. Veselim se rezultatima. Hvala lijepa. Ja bih e, želio preći što je to brže moguće na zadnju točku našeg dnevnog reda. Alju. Evo samo eto, da dam određeni e, doprinos vezano uz višegodišnji financijski okvir 2014. 2020. Za otprilike sto dana e, Ujedinje kraljevina bi mogla istupiti iz Europske unije i onda ćete vidjeti koji su naši doprinosi, jer to će biti glavobolje za sve koji su uključeni. Aha, vi se nadate da ćemo ostati. Da, to je dovoljno komentar. Ali ono što smo danas što smo čuli danas ne moramo ništa tome dodati, gospodin Deska. Hvala, gospodine predsjedniče, drago mi je što Peter Jar dobiva ovoliko pohvala, pa nije naš klub zastupnika ga uzalud imenovao, jer znamo da će Peter Jar obraditi ovu temu izuzetno dobro. Ja bih eh, želio dati samo jednu e, napomenu vezano s financijska sredstva u poljoprivredi uvijek se iznova kazuje zašto poljoprivreda na europskoj razini dobiva 40% sredstava, a ako se sve obračunava preko Brisel kao je poljoprivredna politika, tada bi e, poljoprivreda dobila 1% sredstava, a 1% za 13 milijuna poljoprivrednika koji opskrbljuje pola milijarde ljudi svojim namirnicama, to je nešto što mi insistiramo na tome da ova sredstva ostanu unutar ovog sektora sektora. Gospođa Mekines na kraju. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Možda uopće ne bih trebala reagirati, ali ovo što se stotinu dana tiče, naravno to je odluka Ujedine kraljevine. Na dan 101 nova će i dalje teći, jer zaista će se stvari morati odvijeti tako, ali no, pričekajmo i vidimo. Hvala lijepo. Kolega Kostor, predsjednik komisije, izvolite. Molim vas kratko. Hvala gospodine predsjedniče. Dozvolite samo nekoliko malih napomena vezano u sam postupak. Postoje međuinstitucionalni dogovor između vijeća i parlamenta koji E, eto komisija mora dati međuizvješće, komisija upravo se bavi pripremom u izvješća koje mora biti e, izrađen do kraja ove godine. Parlament je tražio da se u ovom međuizvješću svakako e, uzmu u obzir novi prioriteti, ali i novi izazovi. Kao što znate, Europska unija se nalazi pred ogromnim velikim izazovima i zbog toga ćemo sigurno morati povesti raspravu da li se sredstva mogu e, koristiti ciljano kao što je to utvrđeno u VFO-u, međutim postoje svakako ograničena za područje poljoprivrede. Vi zajedno sa vijećem zaključili ste da će se dodjele državama članicama neće biti predmetom rasprave u ovom među izvješću, što znači da za poljoprivredni sektor možemo prenijeti jednu poruku koja je umirujuća, što znači da u među izvješću neće biti riječi o tome da li će se više ili manje sredstava e, upotrijebiti, već da su ta financijska sredstva netaknuta. Isto tako vam je poznato da u raspravi koja je e, započeta u parlamentu moramo u ovom međuizvješću davati više naglaska staviti na rezultate, da li su ciljevi ostvareni, da li su rezultati ostvareni, a istim u vezi će se u među izvješću sigurno započeti rasprava i siguran sam da izvjestitelj Olbricht je spomenuo to pitanje i to pitanje će biti u središtu rasprave. Kao što znate, velik prioritet eh, povjerenika Hogana u ovom izvješću je apsolutno pojednostavljenje, koliko je to god moguće bi trebao ovo među izvješće koristiti za upravo pojednostavljenje zajedničke poljoprivredne politike E, zajedno i sa drugim politikama kojima je cilj i svrha da kroz e, ona prva iskustva koja su i stečena upravo učini na temelju pojednostavljenih postupaka. A ako možemo vidjeti jednu apsolutan prioritet u segmentu poljoprivrede, onda je to upravo pojam pojednostavljenja. Što se tiče budućnosti zajedničke poljoprivredne politike, ona će biti predmetom rasprave i ono će biti predmetom rasprave novog financijskog plana komisija do kraja 2017. godine i s tim u vezi mora podastrijeti prijedlog rasprave. Diskusije će se voditi tijekom godine i započet će se sa vijećem i sa parlamentom. Naravno to će biti rasprava o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike, a isto tako i financiranja, no trenutno ovo nije u prednjem planu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodine direktore, ja mislim da je vama potrebna još samo jedna minuta, kolega Jar. Hvala lijepa najsta na ovom povjerenju koje ste me ukazali i mislim da ćemo zajedno u našem odboru imati jednu većinu i za ovo izvješće i već se veselim prvom susretu 22.3. sa izvjestiteljima u Sjeni. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Amandmani moguće ih je do 29. uputiti, a prije toga ćemo imati raspravu. Sada možemo preći na sljedeću točku našeg dnevnog reda a to je TTIP, transatlantsko partnerstvo za trgovinu ulaganja, međutim, ovo ćemo i biti zatvoreno za javnost, stoga bih e, molim da vidimo u kojem ćemo sastavu moći ostati kako biste mogli znati tko smije ostati u ovoj prostoriji.